Muy bien, pues si les parece vamos a... Ako se slažete, trebali bismo nastaviti s radom. Započinjemo sa usvajanjem dnevnog reda. Ako nema primjedbi, možemo usvojiti dnevni red. Zatim priopćenja predsjednice. Kao što znate, nije bilo plenarnog zasjedanja u Strasburu od 13. srpnja stoga nije bilo ni hitnih rezolucija. Dopustite da vas podsjetim da u utorak 6. prosinca će se održati naša godišnja sjednica sa veleposlanicima i sa zastupnicima u parlamentu. Pozivam vas da sudjelujete na tom sastanku jer taj sastanak je vrlo važan za naš rad po pitanju vanjskih odnosa i vi nam uvijek pružite pomoć kada planiramo putovanja diljem svijeta. Kao prvo ćemo imati sastanak pod vodstvom gospodina Šulca i gospođe Mogherini od 17 do 18 sati i nadam se da ćemo se vidjeti na tom sastanku. Zatim iduća točka dnevnog reda, a to je odobrenje zapisnika sa sjednice održane 30. lipnja. Ima li možda komentara ili pitanja? Ako nema, onda usvajamo zapisnik. I time sada dolazimo do iduće točke i onako nam nije ostalo previše vremena. Kao što znate, Prevoditelji su nam na raspolaganju do 12.30, stoga sada prelazimo na iduću točku prava žena u državama istočnog partnerstva i ostalim susjednim zemljama. Sada ćemo razmotriti nacrt mišljenja odbora FAM. Posebno se želim zahvaliti autoru mišljenja na njegovom trudu, jer kao što znate, nacrt mišljenja je raspoložen na svim jezicima koji ćete naći u dosjeu. Rok za podnošenje amandmana je već utvrđen 5. rujna ponedjeljak do 12 sati popodne, e, do 12 sati u podne. Stoga sada dajem riječ izvjestitelju. Izvolite. Hvala. Želim naglasiti da je naslov mišljenja prava žena u državama istočnog partnerstva, točka, ne u drugim zemljama susjedstva. Mišljenje pododbora ljudskih prava žele dati doprinos mišljenja, mišljenju odbora FEM, a bavi se konkretnim problemima koji uvjetuju život žena u našim e, zemljama koje su nam susjedne na istoku. Naglašavam potrebu uspostave mehanizama koje će omogućiti ženama da sudjeluju u političkom i sindikalnom životu, također e, koje će poboljšati ulogu žena u sukobima. U mišljenju također ističemo eh, potrebu da se rodna pitanja uvrste u sve resorne politike, od nacionalnih akcijskih planova pa sve do europske politike susjedstva i do parlamentarne demokracije. Drugo pitanje tiče se obrazovanja. Djevojke koje žive u istočnom partnerstvu često napuštaju školu nakon isteka obveznog obrazovanja i ne nastavljaju sa školovanjem. Također tu ističem e, potrebu za nadoladanjem pravnih prepreka koje onemogućuju ženama ravnopravnost u plaćanja. E, plaćanjem je također pristup mikrokreditu u gospodarskom životu. U mišljenju također pozivam e, zemlje istočnog susjedstva da ratificiraju i potpišu Istanbulsku konvenciju, budući da niti jedna od tih zemalja još to nije učinila. Također ih pozivam da čvrsto osude seksualno nasilje i trgovanje ljudima koji se tiču naročito najranjivih e, skupina, a to su naročito žene koje se nalaze u područjima zahvaćenima sukobom i također stavljam naglasak na pekinšku platformu koja je bitna za seksualno reproduktivno zdravlje žena kao temeljno ljudsko pravo. Vi se već e, rekli koji su rokovi za ulaganje amandmana i to je ukratko sažetak mišljenja koji ćemo, koje ćemo mi dostaviti odboru FAM. Muchísimas gracias, Puno hvala gospodine Panceri. Ne znam je li izvjestitelj u sjeni ovdje želi li riječ. Izvolite, izvjestiteljica. Hvala gospođo predsjedavajuća, uvaženi kolege. Moramo razgovarati o nacrtu mišljenja odbora za vanjske poslove na izvješće odbora FAM o pravima žena u zemljama istočnog partnerstva i drugim susjednim zemljama. Nemamo još nacrt izvješća odbora FAM, tako e, da želim zahvaliti gospodinu Panceriju na njegovom sažetku. Doista uvažavam stavljanje naglaska na sudjelovanje žena u političkom životu i o donošenju odluka i također e, stavljanje naglaska na poboljšanje njihove gospodarske situacije. Također se slažem sa potrebom e, pružanja zaštite ženama od nasilja, trgovanja ljudima i iskorištavanja. Slažem se da moramo susjedne zemlje potaknuti na pružanje boljeg obrazovanja, stavljanjem snažnog naglaska na obrazovanje djevojčica i pružanjem boljeg pristupa zdravstvu. Uložit ću neke amandmane jer imam neke komentare. Kao prvo, želim istaknuti da treba uspostaviti političku stabilnost i poštivanje ljudskih prava u tim zemljama. To je važan preduvjet. Zatim imamo neke detaljne amandmane koje ću dostaviti kasnije koji će se odnositi na obrazovanje, poduzetništvo, zapošljavanje žena, zdravstvenu skrb i pristup pravosuđu. Ne mogu podržati članak 11. koji se odnosi na pristup žena na usluge zdravstvene skrbi koje se tiču seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Dakle, tu ću imati neke prijedloge. Evo, to je moja kratka izjava i također opis nekih prijedloga. Nadam se da ćemo uspjeti surađivati i postići sporazum i da će se naše mišljenje uvažiti u cjelokupnom izvješću. Dakle, hvala na vašem izvješću, na izradi mišljenja i nadam se budućoj suradnji. Muchas gracias, señora Hvala vam. A sada gospodin Oštrović, izvolite. Hvala. Kao prvo želim zahvaliti kolegi Panceriju na njegovom mišljenju Drago mi je što mogu biti njegov izvjestitelj u sjeni. Nadam se da ga neću zasjeniti. I sa zadovoljstvom ću nastaviti našu suradnju na ovom izvješću. Kada je riječ eh, o rodnoj ravnopravnosti i pravima žena i naravno izbjegavanju diskriminacije, ključna sastavnica procesa reforme u tim zemljama su upravo ti elementi. Dakle, mi upravo stoga trebamo izbliza pratiti postignuća tih zemalja u ovom kontekstu na dolazećim godinama. Imam samo nekoliko napomena o ovom izvješću. I u dogledno vrijeme dostavit ćemo naše amandmane u ime kluba ALDE. Na početku moram reći da zemlje istočnog partnerstva kao i druge zemlje trebaju omogućiti jednako sudjelovanje žena na svim e, razinama vlasti, u svim institucijama i u cjelokupnom procesu donošenja odluka. Žene trebaju preuzeti vodstvo u donošenju odluka koje se tiču svih aspekata njihovih života. I to mora biti snažno polazište našeg mišljenja. Također bitno je žene osnažiti socijalno i gospodarski i zbog toga je potrebno strateško planiranje kako bi se osigurao razvoj poduzetničkih vještina i omogućio pristup svim informacijama, a također i edukacijama kako bi žene mogle koristiti vlastita socijalna i ekonomska prava. Ovaj okvir koji postoji i također projekti koji se tiču suradnje koji su u tijeku sa zemljama istočnog partnerstva stavljaju naglasak upravo na to. I na kraju, kada je riječ o ovom mišljenju, mislim da bi ono trebalo uvažiti i ranjive skupine žena poput žena sa invaliditetom trebamo se ponovno pozabaviti ovim pitanjem budući da e, mnoge od tih zemalja su zemlje koje su upravo izašle iz sukoba. Žene trebaju prisu e, potrebnim uslugama i zahtijevaju našu pažnju. Gospođo predsjedavajuća, mislim da će odbor DRO-A izvaditi dobro mišljenje i namjera našega kluba je u tome konstruktivno sudjelovati. Hvala gospodine Oštrovicius. Izgleda da nema javljanja za riječ. Stoga ću sada riječ dati gospodinu Martinsu iz službe za vanjsko djelovanje. Izvolite. Uh, Hvala. Slažemo se sa analizom e, izvjestitelja i pozdravljamo ovo izvješće. Slažemo se također sa preporukama izvjestitelja. Nasilje u obitelji, zostavljanje na temelju rodne pripadnosti i seksualno zostavljanje su još uvijek razlog za zabrinutost kada je riječ o zemljama istočnog partnerstva. Također, žene su vrlo malo zastupljene u političkom životu. Imamo također e, i tradicionalni patriarhalni društveni model koji onemogućava sudjelovanje žena u političkom životu i koji također ograničava njihove mogućnosti zapošljavanja i sudjelovanja u društvenom životu. Također, kada je riječ o Ukrajini, smo zaprinuti zbog neproporcionalnog učinka sukoba na žene i djecu kada je riječ o masovnom raseljavanju. 20. srpnja održali smo dijalog sa Ukrajinom o ljudskim pravima i takav dijalog održavamo sa, svim, sa svih šest zemalja istočnog partnerstva i tu se bavimo upravo konkretnim pitanjem e, PTSP-a i pitanjem nasilja u obitelji, u obiteljima gdje imamo povratnike sa bojišnice i također e, poboljšavamo sustave dijagnoze i nudimo terapeutske mogućnosti obiteljima, a i također imamo dijalog o ljudskim pravima sa šest zemalja koje su u istočnom partnerstvu. Ove godine smo imali taj dijalog također sa Bjelarusom i sa Moldavijom. A u okviru dijaloga o ljudskim pravima bavimo se također i rodnom ravnopravnošću i nasiljem u obitelji. Dakle, za pratimo ta pitanja. A naše zemlje partnere pozivamo na uvođenje zakonodavstva koje će se pozabaviti tim pitanjima i što više na provedbu takvog zakonodavstva. Europska unija također pruža pomoć u provedbi tog zakonodavstva i imamo četiri strategije i akcijska plana koji su u provedbi u tom području. Kada je riječ o zakonodavstvu, imamo također i Istanbulsku konvenciju koja je prije spomenuta. Dakle, u sažetku, i dalje ćemo se zalagati na pružanju provedbe zemljama istočnog partnerstva koje se bave ovim pitanjima koja su visoko na našem dnevnom redu. Hvala vam. A sada gospodine Panceri, izvolite, imate riječ. Hvala, samo ukratko. I ja želim e, zahvaliti svima koji su uzeli riječ na onome što su rekli. Htio sam e, nešto precizirati. Gospođo Švedrova, ja također smatram e, da je ispravno istaknuti pitanje povezanosti između ljudskih prava i stabilnosti tih zemalja. Dakle, usvojit ćemo neka opća razmatranja u ovom mišljenju. Kada je riječ e, o članku 11. ja naravno znam da smo raspravljali o tome, imamo različita mišljenja, naročito kada je riječ o provedbi pekinške platforme, no vidjet ćemo kako će te amandmane uložiti i na temelju toga ćemo odlučiti. Nadam se da ćemo moći iznaći kompromis jer inače ćemo vidjeti kako dalje postupati. Zahvaljujem gospodine Ostrovićijusu. Slažem se da treba staviti naglasak na ulogu žene u donošenju odluka i da treba promicati sudjelovanje žena u donošenju odluka i u našim mišljenjima trebamo to više istaknuti jer to smatram doista važnim. Ono što je još važnije, imamo sastanak 26. rujna na kojem ćemo razmatrati amandmane i tada ćemo donijeti odluke koje budemo smatrali potrebnima. Hvala još jednom svima, hvala komisiji i radimo dalje. Pues Dobro, onda ćemo tako postupiti. Puno hvala gospodine Panceri i hvala svima što ste danas došli na sastanak. Hvala na zanimljivim pitanjima. I ako nema daljnjih komentara. Onda se još jedan puta želim zahvaliti službi za vanjsko djelovanje na dolasku i svim sudionicima ovog sastanka.